Dragi kolege, prijatelji, evo, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Evo, molim vas, Čekić je potpuno nov i dobro radi. Evo, prvo idemo na usvajanje dnevnog reda. Što se tiče nacrta izvješća Gabriela Matoa o EMFF-u je e, znači odloženo je to glasovanje za sedmi, sedmi ožujak. Imamo li kakvih primjedbi? Ne, onda znači e, smatram da je dnevni red usvojen. Sad Odmah prelazimo na glasovanje. Imate li svi svoje kartice? Molim vas, provjerite. Mogu primijetiti da Izabel Toma ima svoju glasačku karticu, sa sobom. A prije početka pozdravljam Gabriela Matoa u Karakasu je naišao na to pao primjer, izašao iz aviona pa su mu rekli vratite se natrag u taj avion jer ovdje niste dobrodošli. To su zbilja metode koje ova zemlja koristi u ovom trenutku. Radi se o dramatičnim metodima, radi se o pet E, europskih e, zastupnika koji su bili u promatračkoj misiji u Venecueli. Evo, nije trebao biti danas s nama, ali je i mogu reći da smo zbog toga sretni. Sada prelazimo odmah na e, glasanje i počet ćemo odmah vezano, znači u izvješće o ribolovu u području sporazuma opće, opće komisije za ribarstvo za sredozemlje glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvaja se. Hvala vam. Čestitam Klaudi Montero. Ne znam da li je ovdje ili nije. Oprostite, to je Linea, radi se o Linei, a ne o Klaudi, ona je ovdje. Ne znam zašto sam sad tu pomiješao ta dva imena. Oprostite. Sada idemo na prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna gluna e, je jedno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvaja se. I čestitam Marku Afronteu. Evo, nisam pogriješio ovaj put. Sada idemo na glasanje o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstva koji iskorištava prirodne stokove u zapadnom sredozemnom moru. Prvo glasamo vezano uz prijedlog. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se A sada vezano uz zajedničku komunikaciju, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje e, i jednoglasno je usvojeno. A sada Prelazimo na glasovanje vezano utvrđivanje mjera za očuvanje kontrolu primjenjivih na područje koje regulira organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika. Znači ovo je jedno skupno glasanje. Glasanje, e, otvaram glasanje, zatvaram glasanje i usvaja se. Evo, čestitam Ricardo Serau Santosu, a prije toga nisam čestitao Klari Aguileri Garcia. Klari, evo. Čestitam Klara. Hvala svima. Donc, mes chers collègues, Nous allons euh, procéder à un échange de vues avec les représentants de A sada prelazimo na razmjenu mišljenja s predstavnicima komisije vezano uz pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Unije, te isto tako odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene kraljevine u vodama Unije. 23 siječnja Europska komisija u ubrzano e, postupku u kontekstu pripreme za Brexit bez sporazum osvojila dva zakonodavna prijedloga kojima se želi znači smanjiti učinke na ribarstvo, izlazak, neregulirani izlazak e, Ujedinjenog e, kraljevstva iz Unije 29. znači ožujka. Prijelazno razdoblje ćemo imati u slučaju sporazuma od 29. 3.19. do 31.12.20. Ako ne bude sporazuma, onda neće biti ni prijelaznog razdoblja. S jedne strane, znači, imamo izmjenu uredbe vezano uz EMFF, a s druge strane prijedlog izmjene uredbe vezano uz održivo upravljanje flotama, e, vanjskim flotama. Imamo, znači, redovni zakonodavni postupak, a ovi prijedlozi od 30. E, siječnja su dostupni na svim jezicima kako bismo znači bili dio kalendara vezano uz Brexit, onda isto tako se parlament mora očitovati ova dva zakonodavna prijedloga i to na sljedećoj e, plenarnoj sjednici. Da, Sada ćemo čuti mišljenja komisije i prezentaciju komisije vezano uz ova dva prijedloga, a radi se o ovom scenariju Brexita bez sporazuma. Sada dajem riječ Eh, Jorstu, znači šefu jedinice u Digimare. Izvolite. Dobro jutro svima, hvala lijepo što ste mi dali priliku da objasnimo sadržaj, ali pozadinu ova dva prijedloga i hvala što ste oba od, eh, istovremeno. Ne, ne bismo željeli, eh, ne želimo sjediti ovdje to su zapravo prijedlozi koji reagiraju na e, to što nema razvoja događaja u e, toku povlačenja Ujedinjene kraljevine nakon dvije godine pregovora i pripreme e, sporazuma. Glavni pregovarači dvije strane za EU gospodin Barnier i premijerka May s druge strane su pregovarali. Naravno to je uključilo, predvidjelo redovno povlačenje uz taj sporazum sa prijelaznim razdobljem, a ali e, zbog e, razvoja događaja, odnosno nepostanja pozitivnog razvoja događaja u Ujedinjenoj kraljevini, komisija je sad krenula u drugu fazu, a to je priprema za situaciju kad uopće nema sporazuma, a to znači tvrdi Brexit, Brexit bez pogodbe. E, to se sada radi u cijeloj komisiji, cijeloj Europske uniji, u ribarstvu kao dio pripremnog rada. Izradili smo ova dva prijedloga. E, dolaze u kasnoj fazi jednostavno zato jer se tu radi o hitnom pristupu e, koji nismo mogli prije poduzeti u svjetlu pregovora o sporazumu o povlačenju. Evo, tu smo u vrlo kasnoj fazi i tu smo predložili ključne elemente tu su pred nama koje želimo staviti na raspravu. Želim proći kroz njih, ali prvo želim objasniti e, da ta dva prijedloga odgovaraju na dvije različite situacije, obje e, u okviru scenarija bez e, pogodbe, bez dila, ako Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju 29. ožeka i 30. više nije članica Europske unije. Dakle, ta dva prijedloga poslužit će u dvije različite situacije. Jedna je kada 30. ožujka Ujedinjena kraljevina odluči zatvoriti svoje vode za plovila Europske unije i ne dopusti nam više tamo ribariti. To je jedan od prijedloga. Prvo ću o tome govoriti. To je prijedlog E, o pomorskom e, ribarskom ribarstvenom fondu, a drugi scenarij bi se isto tako mogao razviti gdje će Ujedinjena kraljevina još uvijek dati, dozvoliti e, pristup plovilima Europske unije tijekom 2019. i moramo se pripremiti, moramo imati jedan plan ako ćemo imati pristup, a i njima dopustiti pristup. Dakle, dva različita scenarija. Prvo ću govoriti o prvom scenariju. Sada razmatramo situaciju kada su 30. ožuka vode Ujedinjene kraljevine Kraljevine zatvorene, nema pogodbe e, e Ujedinjena Kraljevina i neovisna država vrši potpunu kontrolu svojih voda i odluči zatvoriti vode za plovila Europske unije možda e, shvaćate da će to imati zaista e, veliki učinak na ribarstvo Europske unije. Mi radimo izračune, oni su manje više javni. Mi ribarimo četiri do pet puta e, ribe više iz njihovih voda nego oni iz naših. U slučaju zatvaranja tih voda izgubili bismo značajan iznos mogućnosti za ribarstvo. To se tiče najviše država članica oko Atlantskog oceana, e, e, e, dakle tu je Švedska, Portugal, dakle govorimo o osam država članica koji će izgubiti značajne mogućnosti ribarenja. Gubitak tih mogućnosti ribarenja može imati vrlo snažne negativne učinke na gospodarstvo, na određene flote, regije, gospodarstva i mi smo već suočeni sa troškom naknade takve situacije i e, sadašnja zajednička ribarstvena politika ne e, rješava e, takve vrste situacija jer naprosto to nije bilo predviđeno u trenutku kada smo o tome pregovarali. Dakle, zato smo sada izradili ovaj amandman zajedničke ribarstvene politike koji se radi E, dakle, sastoji se od dva, e, e, elementa. Dakle, to je program koji je sada već o... Dakle, radi se o, tome da ne možemo koristiti Brexit sada zapravo se radi o reakciji na sezonu e, ribarskih aktivnosti u odnosu na e, prijetnje stokovima. Dakle, u ovom trenutku nećemo imati takve prijetnje. E, u okviru ovog VFO-a mi predlažemo da možda može biti primjenjivo privremeni prestanak ribarenja zbog značajnih učinaka Brexita. Stvorili smo e, novi, e, e, novi instrument za države članice da mogu primijeniti taj, to privremeno, privremeni prestanak. Dakle, imamo dva još elementa koja se tu nadovezuju. Jedan je E, e, to, taj e, privremeni prestanak može biti 9, odnosno šest mjeseci. E, neki drugi takvi instrumenti su najviše za šest mjeseci. E, mislimo da bi bilo sigurnije odlučiti se za devet mjeseci. U krajnjem slučaju to bi se moglo, time bi se moglo obuhvatiti cijela 2019. Tako države članice smatraju da je to važno. Drugi element je važno je primijetiti da otvaranje tog instrumenta instrumenta za privremeni prestanak mora biti proračunski neutralno. Države članice moraju e, e, vidjeti gdje u svojim nacionalnim e, omotnicama mogu platiti to. S obzirom na fazu u kojoj se sada nalazimo, Dakle, mi smo u zadnjem dijelu višegodišnjeg financijskog okvira E, i e, dostupnost sredstava za to, taj privremen obustav bi bila ograničena, pa smo dodali u taj prijedlog jedan element fleksibilnosti, jer e, smatramo da određeni prioriteti Unije za koje smo već odredili e, novac ili minimum koje trebaju imati države članice u pričuvi, dakle, neke države članice bi imale e, e, priliku e, koristiti novce Europske unije koji je takva nekakav oblik pričive. dakle, to bi bila novac koji zajedno dijelimo i podijelili bih upravo u tom slučaju za, za to pitanje. To je dakle ukratko vrlo jednostavan prijedlog koji smo predložili. Radi se o jednoj stranici e, izmjena i amandmana. Nadamo se da ćemo time omogućiti državama članicama ako se za to odlučimo, da s tim instrumentom odgovore na ovu moguće vrlo tešku situaciju za flote koji će izgubiti jako puno e, prilika za ribarenje i e, e, morat će svoje plovila zadržati u lukama i to će barem donekle ublažiti učinke ove situacije. A sada ću odmah krenuti na drugi prijedlog koji je puno više tehničkog karaktera ter je administrativan. Sada idemo u scenarij gdje 30. E, ožujka e, e, Ujedinjena kraljevina je nezavisna država, nije članica Evropske unije u potpunosti kontrolira svoje vode, ali odluči dopustiti pristup plovilima Evropske unije u vode Ujedinjene kraljevine to nije potpuno eh, eh, hipotetično jer eh, krajem prošle godine ministar Gov je u, u, domu, Gornjem domu i u parlamentu rekao da Ujedinjena kraljevina namjerava dopustiti ulazak plovilima Europske unije pod određenim uvjetima određene uredbe da pristupe vodama Ujedinjene kraljevine to je rečeno u parlamentu Jedine kraljevine, to nije potvrđeno. Dakle, donekle je to ipak e, e, e, hipotetična situacija, ali mislimo da ne bi bila dobra prilika propustiti takvu priliku. Želim naglasiti da nismo dobili potvrdu vlade Ujedinjene kraljevine da će doista i dopustiti pristup e, plovilima Europske unije tijekom 2019. U, ali ako e, kažemo da postoji određeni E, ako e, negativno to gledamo pa nas onda tako nešto iznenadi, e, onda bi to iznenađenje moglo značiti da zapravo nećemo moći slati tamo svoja plovila iz, jednostavno iz nekih administrativnih postupovnih razloga i prepreka. I upravo zato ovaj amandman ove uredbe ima namjeru pobrinuti se da ako dobijemo dozvolu za taj pristup, da će onda moći e, e, e, olakšati, omogućiti odlazak plovila EU unije u vode Ujedinjene kraljevine. To znači dvije stvari. Prvo, ne možemo im dati pristup, ne možemo ih pustiti u vode Ujedinjene kraljevine samo tako jer nemamo sporazum bez brek, nakon Brexita govorimo o situaciji kad nema sporazuma dakle mora postati izravno ovlaštenje izravno e, ovlaštenje je predviđeno za potpuno drugačije situacije, za pojedina plovila, a ne za stotine ili tisuće plovila. Dakle, to je individualiziran postupak bio do sada, pa mi predlažemo da taj postupak sada jako pojednostavimo tako da možemo e, na temelju tom e, postupku e, rješavati puno zahtjeva. Jedno pojednostavljenje je u tome da se brišu određene obveze subjekata ekonomskih i država članica koje šalju tamo svoje plovila. Na primjer, jedna obveza je da ako se zatraži izravno ovlaštenje, da plovilo mora dokazati da e, će ribarstvo biti održivo. E, mi e, možemo to zaobići zato što jednostavno zato što funkcioniranje tih plovila oni, oni rade E, e, u okviru e, uredbe koja je potpuno u skladu sa uredbom o održivom ribarstvu, dakle ne treba posebno dokazivati da se radi o toj održivosti. Postoji još nekoliko obveza koje želimo zapravo ovdje zaobići, ne primjenjivati, ali ipak moramo imati neki postupak kako bismo osigurali pridržavanje minimalnih standarda. U praksi to znači da nećemo individualno podnositi zahtjeve, nego države članice nam mogu dati cijeli popis plovila koje će dobiti ovlašćenje da idu u Ujedinjenu kraljevinu, pa onda i ako e, Ujedinjena kraljevina da tako ovlaštenje, to se može vrlo brzo i glatko po tom skraćenom postupku provesti. E, to je dakle kako bi se olakšalo odlazak e, plovila EU u vode Ujedinjene kraljevine. No isto tako, ako postoji pristup njihovim vodama, očekujemo da će oni htjeti i recipročni pristup našim vodama. Temelju sadašnjeg smefa ne nemamo instrumente da se odobri pojedinom plovilu Ujedinjene kraljevine u naše vode, pa smo uveli jednu odredbu koja to omogućuje pod istim uvjetima. E, dakle, prvo oni moraju dobiti ovlaštenje svoje vlade, pa dolaze u nama ako ispunjavaju uvjete, te e, lakše uvjete, mi ćemo dati ovlaštenje za pristup plovilima Ujedinjene kraljevine u naše vode. Ako e, ti amandmani budu usvojeni od 30. ožujka, E, mi ćemo s naše strane imati e, brz, e, gorak postupak, jednostavan postupak da dajemo ta ovlaštenja, a olakšat ćemo i pristup plovilima Ujedinjene kraljevine naše vode. Mi smatramo da će nam oni naravno dati pristup svojim vodama ako, ako i mi uzvratimo i damo i njima pristup našim vodama jer i oni za to imaju interes. To je glavni to su glavni elementi. Ima još jedan dodatni element koji se odnosi na to, a to je da temeljem, temeljem sadašnjih aktivnosti ribarenja e, države članice imaju mogućnost zamijeniti kvote. E, e, država članica X može zamijeniti kvotu za haringe, e, za neku drugu ribu, dakle države članice se mogu mijenjati, to se jako puno koristi, postoje tisuće takvih zamjena svake godine, ne samo to, to ne radi samo jednina kraljevina, ali ona je tu jako aktivna, radi to i druge države članice, to olakšava svakodnevno ribarenje i ako ti fali neka kvota na dnevne osnovi, možeš je zamijeniti s nekim drugim i tako dalje. Ako Ujedinjena kraljevina napusti Evropsku uniju, oni to ne mogu samo tako više raditi, jer ne postoji takav instrument za zamjenu između Ujedinjene kraljevine i cijela Evropske unije. E, mi smo dakle u ovom amandmanu uveli jedan instrument koji tu zamjenu čini gotovo jednako tako jednostavnom kao što je to bilo prije, kada je, e, dok je e, Ujedinjena Kraljevina bila država članica, omogućavamo državama članicama da pokrenu taj postupak zamjene sa Ujedinjenom Kraljevinom nakon što se sporazume, mi to formaliziramo temeljem ovog amandmana, tu zamjenu. Tu ću se sad zaustaviti. Još jedna završna primjedba. Mi smatramo da ni jedan od ovih prijedloga neće ni na koji način prejudicirati buduće pregovore o budućim odnosima, budući sporazum o ribarstvu, to je jako važno i na posljedku, bez obzira kakav bio te Brexit tvrd ili ne, mi ćemo morati pregovarati o budućem sporazumu o ribarstvu sa Ujedinom kraljevnom jer dijelimo e, taj dio to more. Hvala vam lijepa. Merci, euh, Jost. Euh, Hvala. Jost, to su hitne mjere i pa prema tome privremene. To smo dobro shvatili. Klara Aguilera, izvolite. Hvala. Samo nekoliko pitanja. Sa, mm, mislim da će taj postupak biti e, ali e, kakav će biti postupak e, me zanima ako imamo situaciju u kojoj imamo devet mjeseci nakon Brexita i flote ne mogu pristupiti tim vodama jer nema sporazuma tada govorimo o dobrovoljnom zatvaranju, a što je sa konačnom, konačnom zatvaranju neke konkretne luke, dakle da više ne mogu raditi. Moramo e, to sagledati iz motišta država članica. Ne, ne smijemo to gledati samo kao neki instrument, nego moramo vidjeti kako je to za države članice. Hoće li države članice e, moći imati na raspolaganju sve late da razmotrite pitanje? Hvala lijepa predsjedavajući. E, ponavljam predsjedavajući, evo ponovno vidimo strašne e, katastrofalne posljedice Brexita. Ako neće biti e, pogodbe e, sporazuma, e, mi ćemo zapravo biti suočeni s jednim od najgorih razvoja događaja ovog stoljeća. To će imati utjecaja ne, na puno područja, ne samo na ribarstvo. Osobito je to velika sramota da mi sada kvarimo dobre odnose, ugrožavamo ih, to je zažaljenje doista. Brexit eh, osobito tvrdi Brexit eh, bez pogodbe. Kada gledamo eh, što se događa u Ujedinjenoj kraljevini sada, čini se da tu neće biti pogodbe, to će biti jako teško za ribarstvo, a i za druge sektore. Predsjedavajući, imam dva konkretna pitanja koja želim postaviti komisiji. Prvo, ovo se opisuje kao hitna mjera koja će biti na snazi ograničeno razdoblje. Dakle, tijekom 2019. to sam čuo da se spominje. No, e, ako počinjemo 2019. Ako ta mjera počne 2019. može li se ona produžiti? I htio bih konkretno znati kroz koje razdoblje će se to primjenjivati uz moguće produljenje. I komisija kaže da ako Britanci ne dopuste našim brodovima ulazak u njihove vode, da mi možemo to isto napraviti s njihovim brodovima. To, dakle, e, tako funkcionira u oba smjera. No, ako naši brodovi e, ne budu smjeli ulaziti u britanske, vode, e, bit ćemo suočeni sa situacijom u kojoj će puno više europskih brodova gubiti E, prihod gubiti na poslu nego e, e, brodovo Ujedinjene kraljevine. Pa postavljam pitanje komisiji. Sljedeće pitanje. postoje neka vrsta neravnoteže. Naša ribarska flota trpit će više nego njihova. Pa se postavlje pitanje postoje li neke druge mjere koje se mogu primijeniti na primjer trgovinske, trgovinsko reguliranje bi, koje bi se bavilo pitanjem te neravnoteže. Hvala, Gabriel Mato. Hvala gospodine predsjedniče, biti ću vrlo kratak jer mislim da ste neke sumnje i riješili, no također imamo i isto tako to pitanje velike pogreške Brexita. Mi smo sada na području ribarstva suočeni sa velikim posljedicama. Trebamo vidjeti koji će biti budući odnosi sa Ujedinjenom kraljevinom, a to treba globalno sagledati. U više navrata sam rekao i dalje ću govoriti o tome da prije svega moramo imati pristup vodama i pristup tržištu na međunarodnoj razini. U trenutku kada vode Ujedinjene kraljevine nisu više vode EU-a, onda smo suočeni sa problemom i tu ćemo imati reorientaciju određenih e, sredstava, no E, ne znam da li ćemo time riješiti sve probleme. Imali smo isto tako i te rokove devet mjeseci. Postoji isto tako i mogućnost dva produženja, no ne znam da li je to predviđeno ili ne. S druge strane, razmjena, zamjena kvota, to nije bilo uopće efikasno i ja ne smatram da je to jako dobra mjera, no u svakom slučaju postoji trebamo vrlo jasno vidjeti koji je sustav koji bi postojao vezano uz potpore e, državne potpore od država članica e, u trenutku kad budemo imali isto tako i e, deblokiranje sredstava na margini. Hvala. Hvala predsjedavajući. Ja govorim o prijedlogu broj 1 ako vode budu zatvorene, čuli smo da mi ribarimo četiri do pet puta više u njihovim vodama nego oni u našim. Pogođeni smo tome više nego oni. Dakle, moramo imati određenu kompenzaciju iz BFO-a e, ali mi nismo spremni za to. Višegodišnji financijski okvir nije za to spreman. Ja mislim da države članice nisu se zapravo pripremile za to. E, dakle, države članice svakako e, moraju preuzeti odgovornost, a to e, meni, e, ja želim pojašnjenje. Dakle, imamo manje novca za praćenje, za prikupljanje podataka, pa i za održive ribarstvene politike. To će to značiti. Želim znati koje iznose novca mi, o kojim iznosima novca mi ovdje govorimo. Ako se radi samo o nekoliko mjeseci, hoćemo li time doista pomoći ribarstvenoj industriji? trebamo li možda uložiti više novca kako bismo zaista napravili način mi pomogli tim industrijama. Mi sad radimo na tome da pomognemo ribarstvu. E, radi se o katastrofi za sve, više za Ujedinu kraljevinu nego za nas, ali mi se moramo financijski za to primijeniti, e, pripremiti, ja ne vidim da se iko priprema. Ne znamo što nosi budućnost, ne možemo prihvatiti da više nema novca za naše važne politike. Želim dobiti informacije o tome. Slažem se sa Gabrielom Matom, a što je sa izjavom da će e, ribarski proizvodi koji će se e, isporučivati na krajnje tržište Ujedinjene Kraljevina što, ćemo s tim? Kako ćemo to rješavati? Kako će se to sve rješavati? Želim čuti pojašnjenje o svemu tome, molim vas. Merci. Imam samo nekoliko pitanja. E, Irska je, nažalost, jedan od najbližih susjeda. Jako ćemo biti pogođeni. Imamo jako puno tih plovila. Bilo bi puno lakše njima da dođu u naše vode E, naravno ćemo e, novac uzimati od kontrola i tako dalje. Kako će se to pratiti kako bismo se pobrinuli da ne dođe do e, velikog ulaza drugih plovila u irske vode jer mi već imamo jako veliki problema sa stokovima. Dakle, mi sada imamo e, velike probleme na našem tržištu, a druga stvar, ako govorite o devet mjeseci, što će se dogoditi nakon tih devet mjeseci? Ovo je privremeno rješenje, zapravo uopće nije rješenje. Moramo razmišljati dugoročnije, u, e, što ako stvari neće biti jasne ni nakon devet mjeseci. Postoji cijeli niz stvari koje treba riješiti, o kojima tražimo pojašnjenje Jako, nas, jako me brine i financijski aspekt jer mi znamo da u BFO-u e, e, e, da nećemo dobiti dodatne novce. Vjerojatno su je većina država članica već potrošila sve novce za 2019. Gdje će naći novce da kompenziraju ovaj, ove pogođene, pogođene ribarstva? Ko će kontrolirati, pratiti da li imamo nezakonito ribarenje u našim vodama? Dakle, sve to treba raspraviti, to uopće nije jasno. Ja mislim da ovo nije stvarni plan, mislim da moramo imati puno detaljniji plan. To, dakle, ne možemo imati samo rješenje za devet mjeseci, moramo imati dalje od toga. Pro-Brexit, David. David, jedan pro-Brexit govornik. Hvala. Kada je riječ o prvom izvješću Vandalen, Mato i Rodus e, su rekli da je Brexit loš za Europu. Pa e, dvije godine su imali vremena pokazati zdrav razum, ali Barnier, Verhofstadt i Juncker nisu to učinili, a sada ističe vrijeme i suočavamo se s problemima. No, možda će vas zanimati čuti da postoje neki aspekti ovog dokumenta koji e, se nama sviđaju i koje odobravamo. I to se tiče činjenica koje neke neki žele poreći. Recimo, primjerice, e, što ako Europska unija izgubi pristup e, zemljama, e, vodama Europske Britanije u slučaju no deala? Zapravo, one vrijede 500 milijuna eura Europskoj uniji. Još jedna činjenica je da flote, neke flote ovise u velikoj mjeri o Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, to pokazuje ono što već odavno tvrdimo ovdje, odnosno učinak zatvaranja britanskih voda za europske flote bio bi ogroman sa snažnim negativnim učinkom. To je činjenica, dakle. Imamo pravo kada kažemo da Europska unija može mnogo izgubiti ako ne dođe do sporazuma. No ono što me zapanjuje jest da se kaže da predložene izmjene ne povlače za sobom izmjene višegodišnjeg financijskog okvira. U najboljem slučaju ovo je tendenciozno, kratkoročno tumačenje učinka koji je značajan i dugoročan. Mi se protivimo ovom izvješću jer e, inače možda se slažemo s velikim dijelom njega, no ono ipak pokazuje koliko su udaljeni birokrati od onoga što se događa u stvarnom svijetu. Dame i gospodo, doista suočite se sa stvarnošću. Kao što praksa pokazuje, postoji velika opasnost e, da si sami učinite medvjeđu uslugu. Ja volim špageti westerne u kojima mm, Clint Eastwood, Charles Bronson e, kažu da svi znamo što je sada na stvari. Dakle, tko zapravo će u tom dvoboju prvi trepnuti, no zapravo se tu igramo pravim ljudskim životima i e, poslovanjem. Dakle, završimo sa ovim duelom e, i dogovorimo se o tome kako ćemo izvući koristi iz cijele situacije. Dakle, to mora biti win-win, a ne lose-lose situacija. hvala. U redu je. Leona, e,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 proizvodima za preradu i sa samo prerađivačkom industrijom e, koja će izgubiti veliki dio posla. Kako možemo onda prevladati tu situaciju? Dakle, mene zanima je li komisija uopće razmislila o tome kako riješiti taj problem. Ne kvotama, mislim, jer u to se trebaju uključiti i treće zemlje i to povlači za sobom i oštete. Dakle, kakvi će biti sporazumi sa Norveškom, sa Islandom, sa Farskim otocima, sa Grenlandom? Nije samo riječ o zaustavljanju flota, nego milijuni ljudi će ostati bez radnih mjesta i u prerađivačkom sektoru. I o tome treba voditi računa. Na otvorenom tržištu će se izgubiti također e, i uvoz iz Ujedinjene kraljevine, niti Ujedinjena kraljevina se neće moći priuštiti gubitak tog e, izvoza jer je riječ o visoko vrijednim e, proizvodima koji se prerađuju u Europi. Dakle, treba naći doista e, sigurno i stabilno rješenje. oprostite, podsjećam na jednu stvar. Ovdje ne raspravljamo sad o Brexitu, nego prije svega govorimo o hitnim mjerama koje predlaže komisija. Evo, Ani Šrajver, izvolite. Hvala. Predsjedniče, ovo što ste zadnje rekli stoji. No, što mi još možemo učiniti? No. Evo, samo ukratko. Prvi aspekt koji je spomenula komisija, dakle, iznosi koji su predviđeni u proračunu. Što mi možemo učiniti kako bi se ostvarili ravnopravni uvjeti jer moramo također uskladiti svoje djelovanje. Mislim da je to još goruće pitanje, tako da nam za to treba i više podataka. Drugo, govorilo se o održivom ribarstvu i o tome se mnogo govorilo u Nizozemskoj prošloga tjedna. Možete li nam reći nešto pobliže o tome ili je riječ o odredbama koje smo do sada dogovorili i koje su već uključene u sporazume? Hvala, Ani. Gospođa Iza bi Bilbao. Hvala. I zahvaljujem e, Europskoj komisiji na predstavljanju ovih e, mjera za ublažavanje posljedica Brexita bez sporazuma zapravo ova demagogija pretvara jedan britanski problem u problem Europske unije. Neću se sada zaustavljati na onome što smo do sada čuli, nego ću spomenuti samo jedno. Dakle, govorimo o mjerama koje su predviđene za sljedećih devet mjeseci do kraja 2019. godine, a nakon toga će se morati pristupiti potpisivanju sporazuma o ribarstvu. No, proći će određeno vrijeme do potpisivanja tog sporazuma od kraja 2019 što namjeravate poduzeti u tom razdoblju i uopće koliko će vremena biti potrebno za pregovaranje o ovom mogućem sporazumu o ribarstvu. To bi moglo doći do jednog eh, praznog prostora, praznog hoda u kojem možda nećemo moći riješiti sve probleme. Dakle, toliko o budućnosti. Što međutim bi se dogodilo kada bi nakon Brexita Škotska predložila vlastiti referendum o napuštanju Ujedinjene kraljevine, a znamo da zapravo te vode kojima ribarimo pripadaju uglavnom Škotskoj. Evo, ja sam vas saslušala mirno i u tišini i molim također i isto poštovanje prema meni da ostvarimo ovaj dijalog ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, što bi se dogodilo kada bi došlo do takvog nekog poteza u budućnosti, naravno u kontekstu ribarstva i problemima koji bi mogli nastati u Europskoj uniji, u europskim institucijama. E, Lijan Nirjada. Hvala. Ja imam e, konkretno pitanje o članku 38. F.1. Tu komisija govori o jednoj tehničkoj mjeri koja bi trebala spriječiti negativne posljedice. Evo mogu ga pročitati e, s ciljem osiguranja stanog ribarenja i iskorištavanja mogućnosti ribarenja komisija će zatražiti Ujedinjene kraljevine da dostavi sve e, tehničke mjere kojima bi se spriječile negativne posljedice. Dakle, se, e, tiče li se to e, obveze iskrcavanja ili na koje se tehničke mjere ovdje konkretno misli? A, Ricardo? Sarao Santos. Hvala. Želim zahvaliti predstavniku komisije na izlaganju. Neću sada ulaziti u razmatranja o Brexitu, ali očito je da bi ribarstvo moglo pretrpjeti značajne financijske štete uslijed Brexita. To vrijedi također i za prerađivačku industriju i za dohotke ribara i za prihode brodara. E, zajednička poljoprivredna politika ima međutim pričuve za krize koji su neovisni od prvog i drugog stupa. Dakle, to su krizne pričuve. Evo, podsjećam tu na krizu mlijeka. Kada je došlo do te krize, uspostavljena je posebna pričuva, kao i u slučaju svinjetine. No, u Fondu za pomorstvo i ribarstvo nemamo takvih e, pričuva ili usporedivih pričuva sa onima koje su predviđene u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. A mi sada se nalazimo pred kriznom e, situacijom i zašto komisija ne bi uzela u obzir jednu ovakvu mogućnost. O tome se razgovara već nekoliko godina u okviru poljoprivredne politike i mi moramo reći da se u sektoru ribarstva nije poduzelo jednake pripremne mjere. Dakle, zanima me, žuti od komisije, postoji li takva namjera i uopće li gledali povoljno na ovakvu mogućnost? Prije nego što dam riječ drugom govorniku, trebam podsjetiti da je ribarstvo pogođeno, ali drugi sektori, isto tako financije Europske unije, se ne mogu sad e, proširivati u nedogled. Mogu reći da u okviru hitnih postupaka, u okviru ZPP-a imamo te pričuve već jako dugo u okviru MMF-a, znači Fonda za pomorstvo i ribarstvo, o tome se nije razmišljalo proračun Europske unije izgleda onako kako izgleda. Trebamo e, vidjeti gdje možemo pronaći novac, ali ako e, uzimamo novac e, za neke stvari, onda ga moramo uzeti iz drugih fondova. Evo, a sada dajem riječ isto tako i drugom Brexiteru, Natanu Giju. Ne vidimo ga baš često. Izvolite, Natan. Hvala, evo Slušajući izlaganja kolega, podsjetio sam se na to zašto su naši ribari u velikoj mjeri glasovali za Brexit. Naime, oni su prepoznali nepravdu koju unosi zajednička ribarstvena politika. Evo, spomenuti je gospodin Gov, e, upravo zahvaljujući ribarstvenoj politici, on je, e, njegov otac je izgubio svoju tvrtku. Dakle, vi samo govorite o ovoj katastrofi Brexita. Evo, rekli smo da nećemo više o Brexitu, ali evo, ipak ću ga ja jednom spomenuti. No, e, za britanske ribare to neće biti katastrofa jer ćemo ponovno pridobiti kontrolu nad vlastitim vodama i oni su za to glasovali. To moramo prihvatiti kao činjenicu. Kolegica Varandika je e, spomenula pitanje što bi bilo kad bi Škotska htjela napustiti Ujedinjenu kraljevinu i da bi trebalo se pripremati za to. Što ako Katalonija želi napustiti Španjolsku, trebamo li razmišljati o tome? Dakle, nemojmo krenuti tim putem. Spomenut ću drugo izvješće, dakle, ne bih se htio zadržavati previše na tome, no često me zbunjuje birokratski riječnik, jer mi možemo zapravo e, propustiti e, i bitne izmjene, zapravo riječ may može je zapravo bitno različita od e, should, shall ili can ili able to kao što stoji u izvješću da možemo surađivati, ali zašto bismo htjeli? Vi želite e, surađivati sa ljudima koji e, su saveznici sa prijateljima, ne surađujete sa ljudima koji vam naređuju, koji vam kažu da nemate izbora i općenito se više ponašaju kao nasilnici nego kao prijatelji da ribe se ne ponašaju onako kako bi to birokrati htjeli. Dakle, mijenjanje kvota i fleksibilnost možda se čine smislenima, ali vi spominjete u izvješću također i e, davanje daljnjih mogućnosti pristupa, što znači da ćete pokazati e, fleksibilnost jedino ako vam e, budemo nastavili davati pristup našim vodama. A to je upravo razlog zašto odlazimo. Ponovit ću ono što sam rekao na početku. Zbog toga su toliki ljudi glasovali za Brexit, zato jer želimo ponovno seći kontrolu na našim vodama. Evo, daću riječ sada još jednom prijatelju koji je snažan protivnik Brexita, a to je Richard. Moje pitanje e, je e, nešto obsežnije nego onoga što se odnosi na pristup e, vodama. Dakle, što je sa ljubim stokovima koji prelaze međunarodne granice? Postoje takozvane neovisne obalne države, a Ujedinjena kraljevina je e, preuzela određene obveze iz e, ove konvencije o dijeljenju tih sokova sa susjednim državama, čak i u slučaju dakle, nepostojanja dogovora o Brexitu, to bi se odmah počelo primjenjivati. Je li komisija predvidjela takve e, mehanizme za potrebne pregovore i ako nije, Hoće li to možda dovesti do povećanja ulova s obje strane što bi stvorilo dodatni pritisak na stokove? Dakle, koje mjere želi to komisija poduzeti? I drugo pitanje koje je povezano s prvime. Dakle, koji je učinak bilo koje godova ova dva scenarija na sporazume koje Europska unija i Ujedinjena kraljevina imaju sa e, trećim zemljama poput Norveške, Islanda i Farskih otoka? Jeste li se konzultirali s njima i e, kakve bi učinke te mjere mogle imati na njih? I također predsjednik komisije je spomenuo pojam hard Brexit e, govoreći o Brexitu bez sporazuma, no deal. U raspravi o Brexitu nedostatak sporazuma no deal e, znači potpuni prekid 29. ožujka. No, u slučaju da dođe do sporazuma, postoje dvije mogućnosti Brexita, odnosno soft Brexit i hard Brexit. Soft Brexit je ostanak unutar jedinstvenog tržišta i carinske unije, a hard Brexit je odlazak iz obje. Dakle, ako dođe do hard Brexita i ako Ujedinjena kraljevina izađe iz Carinske unije i jedinstvenog tržišta, je li komisija razmotrala što treba učiniti odmah, možda 30. ožujka već, kada je riječ o pristupu europskom tržištu riba koje se izvoze iz Ujedinjene kraljevine jer one će odmah biti ribe iz treće zemlje, dakle podlijegat će kontroli, provjerama, a možda i carini. Dakle, što e, se poduzima po pitanju tih problema? Hvala, Richard. E, svi su mogli e, reći ono što misle o ovom predmetu i gorućem i složenom. Ne znam hoće li nam predstavnik komisije moći odgovoriti baš na sva pitanja, to bi bilo izvanredno, no evo bar na neka pitanja očekujemo odgovor. Jos, imaš riječ, izvolite. Hvala iz neočekivanih izvora u ovoj prostoriji išli smo mm, proglašavanje kao činjeničnim neke od tvrdnji u ovom izvješću, naročito u doba fake news. Doista je to utješno čuti da mi proizvodimo činjenice, a ne laži. Teško je odgovoriti na sva pitanja. Reći ću nešto o pitanjima koja nadilaze moje ovlasti i e, svi u nas. Dakle, kada je riječ o financiranju, e, surađujemo na svim prijedlozima e, pod pretpostavkom da neće biti dodatnih sredstava. Ako bude dodatnih sredstava, to je potpuno druga rasprava, no u slučaju da ne bude dodatnih sredstava, zemlje članice e, će morati izdvajati iz vlastitih omotnica. Osim toga, ako dođe do dodatnih sredstava za VFO, ona neće biti nužno namijenjena zemljama članicama koje su izravno pogođene, nego će se o tome pregovarati između 27 ili 28 zemalja članica, dakle i sa praktičnog aspekta zapravo bi to dovelo do dodatnih komplikacija što ne bi nikako pripomoglo pravovremenom usvajanju tih odredaba. Istina je da prijedlog o VFO ima rok trajanja dvije godine. Ja sam spomenula ovih devet mjeseci kao mogućnost da se to iskoristi za 2019. godinu jer to je sada već e, na vratima. Ali u načelu e, nova mjera za privremenu obustavu se e, primjenjuje na čitavo razdoblje VFO-a, naravno sasvim ograničenjima ove devetomjesečne provedbe. Bilo je dosta pitanja o pristupu tržištu i o prerađivačkoj industriji. Evo, ja nisam u položaju iznositi sve što radimo što se tiče pristupa tržištu i slično. Siguran sam da znate da naporno radimo na tome i u komisiji i u cijeloj Europskoj uniji. Da, moramo priznati da će biti promjena i da će doći do pitanja u vezi sa pristupom tržištu kada je riječ o postupcima i o carinskoj i sličnoj kontroli ako e, dođe do povlačenja Ujedinjene kraljevine bez sporazuma. No, što se tiče e, riba, e, zapravo ona će se uklopiti u postupke koji će se odnositi na svoju osobu robu koja bude dolazila iz Ujedinjene kraljevine. No, toliko o tome. E, bilo je dosta pitanja o tome kako e, riješiti ovaj kratkoročni postupak e, s obzirom na budućnost. I mi i Ujedinjena kraljevina kad se razvojimo imamo obvezu surađivati na upravljanju zajedničkih stokova. Imaćemo više od stotinu zajedničkih stokova kojima ćemo zajedno upravljati i to donosi nove obveze. Evo, e, sa Norveškom imamo 12 zajedničkih stokova, a tu ćemo imati i 10 puta čak i više toliko. Tako da imamo obvezu surađivati na tome. U sporazumu o povlačenju, što uključuje i tranziciju, imamo plan puta za oblikovanje budućih odnosa i u slučaju no deala nemamo plan puta, osim ako ne preuzmemo ovaj iz sporazuma, ali svakako bi bilo logično započeti pregovore, konzultacije između e, dvije strane što prije u slučaju no deala. No, kao što sam rekao prije, to neće utjecati na privremene mjere koje su nam potrebne za upravljanje ovom situacijom, jer ćemo e, se možda 30. ožujka naći bez sporazuma to ne utječe niti na buduće pregovore o odnosima. Naravno, moramo usvojiti prevremene mjere za 2019. godinu i tu je i 2020. na vratima, a također moramo se pobrinuti da i tijekom 2019. zadržimo održive sustave upravljanja, ali nakon toga će se to morati riješiti budućim pregovorima. odnose sa e, drugim stranama na sjeveru. Evo, mi smo stalno u kontaktu sa našim partnerima na sjeveroistočnom Atlantiku. Imamo povremene konzultacije o svakodnevnom upravljanju, ali stalno se savjetujemo i sa Norveškom i ostalima o bilo kakvoj eventualnosti. Već dugo vremena radimo sa njima na ovom scenariju i Brexita bez sporazuma i za njih to također povlači određene promjene. Dakle, Ujedinjena kraljevina bi u tom slučaju naravno postala neovisna država, a, e, u slučaju drugih zemalja mi ćemo na sajti poslati kao inače. Naravno morat će doći do nekakvog aranžmana između Ujedinjene kraljevine i trećih zemalja, ali znamo da su svi u kontaktu i razgovaramo o tome što i kako postupiti odmah prvog dana nakon Brexita. Nadam se da je prijedlog dovoljno jasan. Evo, ako samo nešto mogu reći o članku 38f. Dakle, njemu je namjera da se osigura u slučaju da se iscrpe neke mogućnosti ribarenja, ali ostanu na snazi neke druge, da se iskoriste tehničke i druge ribarstvene mjere kako bismo mogli stav, nastaviti loviti ove druge sokove koji su unutar kvota. Dakle, i unutar Europske unije zapravo mi stalno pokušavamo to obnoviti. Hvala. Euh, Hvala u zaključno imam jednu primjedbu. Moram reći iskreno da se uopće nismo pripremili na no deal i zato e, ovdje imamo i objašnjenje hitnosti tih mjera koje se ovdje predlažu. Mi smo bili usredotočeni na postizanje sporazuma, bili smo uvjereni da će se sporazum postići, možda smo bili preoptimistični i zbog toga se nalazimo sada u zabrinjavajućoj situaciji. Možemo se sad nadati da će se do 29.3. i postići sporazum, kao što je Richard rekao. Naravno, nada umire najzadnja. No, evo, što se tiče uopće zaustavljanja Brexita, to Britanci mogu riješiti, a ne mi. kad govorimo o ovim e, prijedlozima, ubrzanog postupka, znači uzmajući u obzir rokove na sastanku danas ujutro koordinatora velikom većinom političkih klubova je bilo dogovoreno da ću ja poslati predsjedniku Tajaniju pismo kako bi se održala hitna rasprava vezana uz ovu dva prijedloga E, na prvom plenarnom zasjedanju u e, ožujku i to u svjetlu 154 e, članka 154 poslovnika da ako imamo taj ubrzani postupak koji je osvojen onda isto tako treba uložiti tehnički amandman jednu dodatnu izjavu se dodaje vezano uz nepoštivanje ovih dva tjedna konzultacije nacionalnih e, parlamenta. E, isto tako kako bismo imali e, mogućnost usvajanja u prvom čitanju ovog prijedloga. Ovo je jedino rješenje, a nakon toga moramo imati i objavljivanje u službenim novinama te stupanje na snagu 29. ožujka. Evo, to je ono što sam želio reći, no Brexit sada još nije završena. Sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. 11. E, e, točka dnevnog reda, ekološka, socijalna, ekonomska održivost upravljanja stokom Europske jegulje. Evo, skačemo s Brexita na jegulju, to je zbilja potpuno drugačija tema. Evo, e, molim da one koji žele izaći iz dvorane to i naprave. E, naš e, odbor je zatražio od resnog odjela B da organizira radionicu e, vezano uz značivo održivo ekološko, socijalno, ekonomsko upravljanje europskom jeguljom. To će biti zadnja predstavljanje studije u našem sazivu. Situacija je problematična, a ono što mi želimo je da shvatimo uzroke i akcije koje trebamo oduzeti u kratkom i srednjem roku. Evo, molim vas, breksiteri, malo manje buke Studije su bile realizirane od strane šest e, istraživačkih instituta sa sjedištem u Njemačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Grčkoj i Španjolskoj. Ova studija vam je dostavljena e-mailom, a papirnata verzija je na raspolaganju u dvorani. Želim dobrodošlicu doktoru Reinholdu Hanelu, on je ravnatelj instituta TUNEN. Evo, recite je li s nama doktor Hanel. Doktore, imate deset minuta kako bi nam predstavili sadašnju situaciju populacije europske jegulje. Gospodine Hanel, imate riječ. Izvolite. Gven, jeste li sve pripremili? A, Okay. Yeah, it's working? Okay. Dobro radi u redu. Ekscelencije, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je podnijeti izvješće o e, okolišnim, e, socijalnim i gospodarskim e, održivostima Europske jegulje i upravljanje njome. No, ne možemo početi sa prezentacijom o Europskoj jegulji bez toga da govorimo o životnom e, ciklusu europske e, jegulje ona se mreže samo jednom godišnje i to e, e, mi zapravo ne znamo točno e, gdje se ona mrijesti. Niko nikada nije našao jaje evropske jegelje. Mislimo da je to u Sargaškom moru. Dakle, jegulje idu uz golsku struju, kreću se s pomoć nje uz sjevernoafričku obalu i evropsku obalu E, pretvaraju se u staklenastu e, jegulju. Dakle, mlač kad e, kao staklenasta jegulja, kreću se uz rijeke ili ostaju uz obalna područja, ostaju u svježoj vodi do 14 godina uz obale, koji puta čak i 30 godina, pa čak i više kada imaju dovoljno hrane, odlučuju vraćati se u Sargaško more i tamo se jednom e, mjeste i umru. Ono što znamo o toj jegulji je da e, je e, u vrlo lošem stanju, imamo samo podatke za obnovu, ali e, zapravo imamo kolaps obnove, to je počelo 60 i 70 godina prošlog stoljeća, a sada imamo oko 2,1% obnove u Sjevernom moru i 10,1% drugdje. U prosjeku imamo gubitak oko 95% usporedbi sa godinama, 60 godinama, 70 godina prošlog stoljeća. Europska komisija je reagirala na to smanjenje populacije e, uredbom Europskog vijeća za obnovu stokova jegulje. Glavni napori u, e, u okviru te mjere, te uredbe vijeća je smanjenje ulova za najmanje 50% u obalnim vodama i treba se pobrinuti prema toj uredbi e, da svaki od planova za upravljanje jeguljama E, e, e, u svakom od okruga za jegulje moraju uračunati bijeg od 40% srebrne jegulje njene biomase E, to je e, e, procjenjuje se da, da se će tako one opstati bez antropogenih utjecaja, a isto tako se predviđa da 60% jegulja manjih od 12 cm treba sačuvati za obnovu stokova. Dakle, tu imamo te trgovinska ograničenja E, CITES je odlučio zbog toga što su došli do, do granice svog biološkog opstanka e, e, u dodatku 2 sa azijskim kobrama i polonskim medvjedima. Ušli su tu skupinu i sad je došlo do zabrane uvoza i izvoza na vanjskim granicama Europske unije. Ono što je problem sa planovima za e, upravljanje jeguljama je e, e, u tome što je jegulja vrsta koja ima samo jednu populaciju a u drugim ribljim vrstama imamo različite populacije. No, uredba predviđa vrlo male jedinice za upravljanje jeguljom. Ne uzima se dovoljno u obzir da e, e, su to jedinstvene populacije. Osim e, ove uredbe o jeguljama, E, postoji i savjet Međunarodnog vijeća za iskorištavanje mora koji kaže da te mjere možda nisu dovoljne i da još uvijek treba imati e, jedan e, oprezan pristup tako da svi antropogeni utjecaji, dakle izlovljavanje u svim fazama, hidroelektrane, zagađivanje, moramo imati umu da smanjuju mogućnost bjega ovog ovog e, e, srebrne e, jegulje, a isto tako to stvaranje stokova znači da mlade jegulje u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu da se kupuju, da se prenose u druge zemlje gdje se rade stokovi. To nije mjera za povećanje broja jegulja, nego samo premještanje jegulja iz jedne zemlje u drugu. Dakle, zašto je onda, zašto je e, e, taj savjet vijeća, zašto se temelji na opreznom pristupu? Problem je u tome što postoji nedostatak podataka. Nema dovoljno podataka o jeguljama. To je tako i za komercijalne iskrcaje iako postoje e, e, e, redovito države članice daju redovito brojke o komercijalnim iskrcajima, no ipak sumnjamo da se dovoljno njima ne izvješćuje. Ne izvješćuje se svima njima Isto e, tako, e, mnoge zemlje koje su u e, dosegu prirodnog, prirodne distribucije da ne izvješćuju o svim ulovima i lovljenju jegulje, svem onom što utječe na europsku jegulju. Jedno jako važno pitanje u pogledu europske jegulje su iskrcaji E, e, staklenaste e, jegulje ili mlađi. Dakle, oni dođu do ušća i osobito u Francuskoj, a također i u Španjolskoj, Postoji, postoji dobro razvijeno ribarenje i ulov staklenih jegulja ili mlađi koje se moraju koristiti za obnovu stokova, ali isto tako one se koriste i u poslovanju akvakulture e, ne možemo koristiti umjetno e, e, stvorenu europsku jegolju. Sve što se koristi u akvakulturi zapravo potiče od divljih jegolja. Postoji veliki problem sa to mlađi, sa tem staklenastim jeguljama. Njihova sudbina je u mnogo slučajeva nepoznata. E, e, e, I vijeće je pokušalo u nekoliko, ICES je pokušalo u nekoliko navrata pratiti sudbinu tih staklenastih jegulja i mađi u Francuskoj, Španjolskoj, ali nakon određenog vremena kad se prate ti izvozi, potpuno je jasno da oko 58% tih zakonito ulovljenih staklenastih jegulja imaju nepoznatu sudbinu. E, e, one se pojavljuju u distribucijskom lancu, a samo 12% je bilo korišteno za obnovu stokova i za, za, a za akvakulturu oko 30%. I važno je isto tako znati da ako usporedite brojke e, ulovljenih jegulja po fazama, onda gotovo 200 milijuna staklenastih jegulja se godišnje love u usporedbi sa samo 6 milijuna e, žutih i srebrnih e, jegulja. To ukazuje na važnost e, ribarenja staklenastih jegulja i to je jako bitno pitanje. Dakle, kako bismo e, naglasili koliko je važno pitanje stokova, e, stvaranje stokova, e, vodi se rasprava je li to valjana mjera za tu populaciju. Jegulje se hvataju kao mlađ. U e, mnogo slučajeva je mortalitet kod ulova e, razmjerno velik. U literaturi govorimo oko 40% mortaliteta kod ulova tih e, staklenstih jegulja. Onda se one prenose u druge zemlje kako bi se tamo njihovi planovi ispravili ispunili planovi upravljanja. E, ako ne smanjimo mortalitet e, mlađi, e, ako se koriste samo taj materijal iz Stokinga, da to nije dovoljno dobro i znanstvenici o tome zaista raspravljaju sa velikom sumnjom. Dakle, postoji puno problema upravljanja koje su povezani sa europskom jegoljom. Nema potpunih podataka o ukupnim iskrcajima, e, nedosljedno izvješćivanje i procjena po pojedinim zemljama. E, e, uredba Europske komisije nikada nije ocijenjena s obzirom na njenu sukladnost sa E, opreznim pristupom. E, izvješća o e, napredcima još nisu naknadno ocjenjena. Postoji rasprava o vrijednosti stokova jegulje kao alata za upravljanje za obnovu stokova. Nema dovoljno informacija o tome što se događa sa gubitkom habita, staništa, mortalitetom u i tako dalje. Hvala. Euh. Hvala u istinu doktoru Hanelu. Sada želim dobrodošlicu doktoru Estibalizu Dijazu iz Asti E, ona je ovdje. Imate 10 minuta kako bi nam prezentirali dokument o složenosti procjene stokova jegulje i upravljanje jeguljom stavljajući e, naglasak na Španjolsku. Hvala. Zašto je upravljanje jeguljom tako složeno? Gospodin Hanel nam je već dao nekoliko elemenata e, kako bismo to uspjeli shvatiti, a ja ću se usredotočiti i na španjolski slučaj, velika razlika između jegulje i drugih vrsta je da tu imamo zbilja veliku prijetnju u odnosu na druge vrste. Ona ima znači e, dugi put migracija i prolazi kroz različite ekosustave. U tom smislu e, je izložena prijetnjama i suočena sa cijelim nizom prijetnja i u moru i u unutarnjim vodama. U Španjolskoj, na primjer, imamo isto tako i gubitak e, E, staništa koje je jako veliko. U određenoj studiji vidjeli smo da u 19. stoljeću jegulja je bila prisutna skoro svugdje na Iberskom poluotoku, no danas e, imamo 80 posto smanjenja njezine populacije na Iberskom e, poluotoku, te ih nalazimo samo na obali. Imamo znači velike e, hidroelektrane i brane koje sprečavaju jegulje da se popnu uzdužno vodnih e, tokova Imamo isto tako i druge prijetnje, imamo E, na primjer tijela i vlasti koje su zadužene za e, znači te vlasti koje su zadužene za upravljanje unutarnjim tokovima imamo isto tako i nemogućnost određene komunikacije u da luzi imamo isto tako, znači s jedne strane komercijalno ni ribolovno isto tako, imamo isto tako i e, znači u Andaluziji rekreativno e, rekreativno rekreativni ribolov. Imamo također i nelegalnu komercijalizaciju. To nije samo u Španjolskoj, nego i u Portugalu, nego i u jedinom kraljevini. Također Španjolskoj se dopuštaju određenu, e, znači određeni i u tom smislu moramo se boriti protiv nelegalne, e, nelegalne trgovine ovom e, e, znači staklenom jeguljom. Nemamo također ni isto tako sljedivoć što se tiče samog ulova. Ne znamo gdje se nalaze te e, jegulje, te time se olakšava e, sam posao mafiji. Moramo imati sljedljivost kako bismo točno znali u e, gdje je uhvaćena koja populacija jegulja i tako dalje. Imamo, kad govorimo o upravljanju jegulja, cijeli niz metoda procjene a s druge strane imamo i nedostatak poznavanja određenih vrsta u Španjolskoj. E, ministarstvo je nadležno za e, upravljački plan, no zbog podjele nadležnosti odlučeno je da će svako tijelo imati svoje znači tijelo za upravljanje jeguljama. Neki su uzimali u obzir određene zone, neki su uzimali unutarnje zone u obzir, drugi nisu. Na primjer, u Portugalu danas u regiji Mino E, nalazi se na e, granici između dvije zemlje. Kao što je gospodin Hanel rekao, plan obnove bi trebao omogućiti da 40% e, srebrnih jegulja bude obnovljeno, da stokovi budu obnovljivi. A što se tiče samih podataka, oni nisu usporedivi. Ne možemo e, e, jednostavno e, zbrojiti sve podatke kako bismo vidjeli koji broj jegulja izlazi iz Španjolske. To je veliki problem što se tiče kompletne evaluacije globalnog stoka jegulja kako bismo znači izvršili svoje Um, izračune, koristimo znači matematičke medele, ali to mora, moramo uzeti u obzir cijeli niz podataka, na primjer stopa rasta, obnova, omjer, uh, spol i tako dalje. U Španjolskoj nemamo podatke vezano uz to, te moramo koristiti i reference i podatke iz drugih e, država, a to naravno dovodi do nesigurnosti naših procjena. Znamo da, na primjer, u hidroelektranama u Španjolskoj imamo znači veliku smrtnost srebrnih jegulja, budući da one, one odlaze iz rijeka kako bi došli do Sargaškog mora. Tu imamo cijeli niz problema što se tiče samih procjena, jer nemamo dovoljno brojki. E, situacija je u tom smislu jako složena a također nemamo ni mogućnost provjere učinkovitosti poduzetih mjera. Kad govorimo o, e, jeguljama, imamo cijeli niz e, upravljačkih razina, uključenja različitih dionika i tako dalje. No, e, što se tiče europske jegulje, radi se o jedinstvenom stoku, a upravlja se na regionalnoj ili na nacionalnoj razini, kao da se radi o izoliranim fenomenima. Te ne postoji jedinstveni plan niti obnove posebni plan obnove za Jegulje. Uzimajući u obzir sve ove prijetnje, vidimo da što se tiče Jegulje, ona je uključena u cijeli niz pravila u drugim e, direktivama i e, uredbama Europske unije. E, Imamo znači isto tako i povezano znači sa svim tim drugim e, e, uredbama i zakonodavstvom s jedne strane okvirna upra, e, okvirna direktiva za vode, direktiva o obnovljivim energijama, s druge strane imamo strategiju za znači more, imamo isto tako direktivu o znači nacionalnom E, prirodnim staništima i tako dalje. A kad govorimo o e, Španjolskoj, na e, španjolskoj razini imamo upravljanje u okviru četiri nadležna ministarstva Pogledajte, na primjer, ako imamo sastanak koordinacije za plan upravljanja jeguljom, mogu reći da se radi zbilja o dinamičnim e, sastancima. Imamo isto tako i cijeli niz e, drugih e, zakonodavnih akata koje ulaze u E, znači obzir imamo također upravljanje na različitim nivoima imamo znanstvena mišljenja imamo također ribare e, ribare imamo također i poduzeća koja su vlasnici e, hidroelektrana i brana i tako dalje. Imamo poduzeća za uzgajanje, za akvakulturu. Sve to čini situaciju upravljanja jeguljom jako složenom. U tom smislu moramo imati koordinaciju, jako dobru e, koordinaciju između svih. uključenje svih dionika je jako važno. Moramo zbilja na jako odgovoran način uključiti sve dionike, budući da moramo se svi uključiti u obnovu ove izvanredne vrste. Hvala. A sada dajem... E, E, isto tako e, riječ i želimo dobrodošlicu doktoru Ralfu Döringu iz instituta CUNE. <clears throat> Gospodine Döring, evo imate deset minuta za svoju, e, za svoju prezentaciju. Evo, vi ćete nam govoriti o gospodarskoj analizi ribolova jegulje. Hvala. Ovo je prvi puta da su e, e, ekonomisti zapravo razmotrili ribarstvo u europskom kontekstu. Ono što smo mi mislili da trebamo učiniti je ocjena e, ocjena učinka to je jedan standardni instrument za obavještavanje onih koji donose odluke. Dakle, ako se radi o planovima upravljanja ili nekim drugim instrumentima. E, ocjena učinka je e, standardni instrument. E, imali smo takvih ocjena za uredbe. Ovaj instrument je uveden nakon 2007. ali ovo je prvi puta prvi puta da takvu ocjenu radimo za ribarstvo u EU. Dakle, mi smo prikupili podatke za četiri zemlje i analizirali smo e, e, e, učinak mjera upravljanja koliko god je bilo moguće. No, postoji dva problema. Prvo, nema informacija, o, nema povratnih informacija o mjerama upravljanja i razvoju stokova. E, ne možemo reći da e, ako primjenjujemo mjere da ćemo imati povećanje ili stabilizaciju stokova u sljedećih četiri do pet godina. Ne vidimo koje ćemo imati e, pozitivne rezultate takvih mjera. U pravilu u, <clears throat> uspoređujemo kratkoročne troškove sa srednjoročnim i dugoročnim dobicima, ali ovdje to nije moguće. Dakle, to je jedan problem. Ne možemo reći ako primijenite ovu mjeru, ona će e, dovesti do uspjeha. Sljedeći problem je da postoji vrlo ograničeni i heterogeni ekonomski podaci e, za e, obalno ribarstvo malih razmjera i za ribarstvo u riječnim vodama, slatkovodno ribarstvo. Dakle, nije lako dobiti e, podatke e, e, jer mali ribari često nisu obvezni davati nam te ekonomske podatke u mnogo slučajeva kao u riječnom ribarstvu zapravo uopće i ne postoji prikupljanje podatka se to ne zahtjeva. Dakle, gotovo nitko tamo ne prikuplja podatke ili vrlo ograničeno prikupljaju podatke. Dakle, postoji veliki nedostatak, ne postoje podaci. E, danas ćemo vam e, izložiti e, rezultate ove ograničene prve procjene i reći ćemo koji su zapravo izazovi za procjenu učinka. Općenito govoreći, problem je što imamo nepoznate povratne informacije o tome koji je odnos između primjenih mjera i razvoju stokova E, dakle, treba razviti relevante podatke, koji podaci su nam potrebni, obič, e, osobito podaci o troškovima. Imamo, dakle, iskrcaje, e, podatke o iskrcajima, ali nemamo podatke o troškovima trgovačkih društava kako bismo ih mogli usporediti. Dakle, teško nam je bilo, samo smo djelomično procijenili učinke mjera eh, za eh, instalacije jer eh, nema takvih podataka u javnim podacima, trgovačka društva nam ne moraju dati. Dakle, konkretno što treba učiniti? treba razmotriti strategije prilagodbe. Što e, mogu trgovačka društva i ribari raditi da se prilagode određenoj mjeri? Dakle, ne možete samo reći ako smanjite svoje napore 50%, to znači toliko smanjenja iskrcaja. Možda oni rade nešto drugo, možda se mogu prebaciti na neke druge vrste, možda imaju e, e, mogućnosti stjecati prihod na drugi način, ali želite znači znati postoji li neka vrsta strategije prilagodbe, ali to nismo vidjeli iz podataka, dakle e, treba im voditi razgovore, fokusne skupine i tako dalje. Dakle, takva procjena da se e, procjeni koji bi bio e, isplativ način e, za postavljanje ciljeva podrazumijeva da imamo te elemente. Dakle, mi smo razmotrili četiri scenarija za ribarstvo. Moram reći da se to ne temelji na povratnim informacijama, e, e, jer nemamo takvih podataka kao što sam već rekao. Mi sada razmatramo krajnje slučajeve kao potpadni prestanak ribarenja ili ograničeno e, e, ribarstvo ili potpuni, potpuni prestanak e, ribarenja jegulje ili jegulje za pet godina ili rekreacijskog ribarenja. Dakle, u tome smo razmotrili koji bi bili gubici Dakle, četvrti scenarij bi bio zatvaranje rekreacijskog ribarstva, a onda imamo e, drugu skupinu gdje smo razmatrali scenarij instalacija, imamo djelomično zatvaranje tijekom e, razdoblja migracije, e, u gradnju ribarskih ljestava i premosnica. A imamo scenarij tri... To je potpuno, potpuni prestanak e, e, e, ribarenja jegulja. Dakle, imate podatke o iskrcaju, određene podatke o e, prihodima, ali uglavnom nemamo podatke o troškovima Možda imamo nešto ograničenu dostupnost podataka o e, zapošljavanju, ali ako pogledamo sveukupne statističke podatke, možemo reći e, da bi došlo do oko 50 milijuna gubitka prihoda ako se radi o prestanku e, ribarenja ali isto tako imamo e, i e, sve ukupno znači da bi imali oko 50 e, milijuna eura gubitka za ribarenje jegoljima u Europi. Dakle, tu se samo zapravo radi o tome da pokušamo zamisliti koliko bi novaca izgubili. Što se tiče ovih instalacija, to je lakše procijeniti, to su javni podaci ako bismo zatvarali tubine tijekom e, godišnje migracije, e, e, vidimo ovdje koji bi bio procijenjeni gubitak prihoda dobiti za Francusku, ove primjer za, za Francusku, deset tjedana značilo bi oko 19,5 milijuna gubitka dobiti kada pogledamo e, ove premosnice e, uzvodno i nizvodno, za Francusku je procjena između 1 ili 3 milijarde eura. Ako pogledate troškove migracije, e, zatvaranja turbina tijekom migracija, to znači da kroz pet godina zatvaranja turbina možda, to znači da je možda bolje izgraditi premosnice jer kroz pet godina e, bi zatvaranje turbina stvorilo e, jako velike gubitke. To je samo jedan primjer što, toga što možete raditi ako ocjenjujete ove mjere u odnosu na neke druge mjere da vidite što je isplativije. Što se tiče akvakulture, e, mi na to gledamo kao na nekakav neizravan učinak, ali ovdje vidite ribarstvo staklenaste jegulje, ako bi se e, prestalo ribariti staklenastu jegulju, to bi u osnovi zatvorilo sve specijalizirane farme ili bi e, bitno povećalo troškove, a prihodi bi bili oko 37 milijuna eura u EU 2017. E, godine. Koji su izazovi? Tu vam samo želimo malo nabaciti naše mišljenje. Kako bi izgledalo to prikupljanje podataka po e, e fazama? U prvoj fazi bi e, e, specificirali ciljeve i opcije, onda bi prikupljali ekonomske podatke pa bi ih analizirali sa dionicima i onda bi izložili rezultate. Pretpostavljam da bi to trajalo oko 18 mjeseci a možda i 24. Dakle, treba vremena da se uspostavi to prikupljanje podataka i razgovara sa sektorom. Dakle, prvi zaključak. U ovoj studiji smo prepoznali koje su podaci e, potrebni, a koji bi, trebali biti, koji bi bili potrebni za procjenu učinka. Imamo ograničene podatke, razgovarali smo o metodologiji za ocjenu učinka, E, i naveli smo e, koji su zahtjevi za prikupljanje podataka, dali smo primjere Francuske e, gdje smo vidjeli kako bi to utjecalo na isplativost. Regionalna procjena omogućila bi prepoznati one brane koje imaju najveći učinak, trebaju snažno sudjelovati dionici i tako se mogu prepoznati najisplativiji način da se ide dalje. Hvala. Hvala gospodine Döring. A zaključno ću dati riječ gospodinu Henelu koji će nam predstaviti i zaključke i preporuke. Evo ću neki pregled naših zaključaka i preporuka koje iznosimo u izvješću. E, provedba mjera upravljanja. postoji nedostatak eh, koordinacije između različitih razina upravljanja. Dakle, na razini riječnih slivova ne možemo upravljati europskom jeguljom bez koordinacije, a riječ je o vrsti koja ima jedan stok e, i jednu populaciju. Također, sadašnji europski propisi navode neke primjere upravljačkih mjera koje se mogu poduzeti, ali te mjere nisu nikad evaluirane po pitanju korisnosti. Tako da u upravljanju jeguljama u Europi u ovom trenutku zapravo se mnogo toga događa što nema učinka na stokove, ali se svejedno smatra korisnom upravljačkom mjerom. Trebaju nam e, znanstvena saznanja koja ćemo upotrebiti u nadzoru i upravljanju i također u mjerama oblažavanja. Kada je riječ e, o objektima na rijekama, problem je u tome što nije lako upravljati u slučaju objekata koji omogućuju nizvodnu migraciju. Jegulje koriste tok rijeke, tako da u mnogim slučajevima zapravo redoviti bajpas neće spriječiti pogibanje jegulja u turbinama moramo procijeniti dakle učinkovitost mjera ublažavanja i e, barijere također i također moramo vidjeti koje hidroelektrane doista imaju veliki negativan učinak na stokove jegulja. Kada je riječ e, o stokovima je nam procjene vrijednosti stokova kao sastavni dio mjera upravljanja. Mnoge zemlje se osanjaju samo na količinsku promjeru stokova u sklopu mjera upravljanja i to nije dovoljno jer se u znanstvenom svijetu vodi velika rasprava o tome i postoje neki zaključci da takve mjere zapravo neće pomoći u obnovi stokova. Dakle, stoking se može koristiti samo kao mjera upravljanja tamo gdje e, srebrne jegulje bježe u velikom broju i tamo gdje e, skretanja prije hidroelektrana su korisna, svejedno i kako postoji velika količina e, pobjeglih jegulja e, i uzvodno od hidroelektričnih brana zapravo takva mjera nije previše korisna u upravljanju stokovima. Imamo također i e, razne gospodarske podatke iz ribarstva i to sam e, već naveo. Dakle, imamo samo podatke za velike e, ribarske tvrtke, ali mali ribari ne prijavljuju niti Mm, izvješuju o udjelu jegulja u njihovom ulovu. Dakle, trebamo procijeniti učinak svih mjera što se tiče i akvakulture i također poduzeća za e, trgovanje i za preradu riba. Dakle, ne možemo samo paušalno ocjenjivati situaciju. Osim toga, teško je provesti jednu e, analizu troškova i koristi jer su još uvijek nepoznati učinci mjera upravljanja na stokove. Spomenje se također i e, ilegalno ribarstvo kao jedan od problema, kao i ilegalni prijevoz mlađi u Aziju. Treba nam dakle međunarodni sustav e, sljedivosti za i Trebamo također poboljšati nadzor nad ilegalnim ribarstvom e, pomoću regionalnih e, inspekcijskih agencija. Kako možemo dalje? Znanstvenici se slažu da trebamo smanjiti smrtnost jegulja u svim životnim fazama. Na tome se trebaju temeljiti planovi i to treba biti cilj revidirane regulative, odnosno uredbe o jeguljama. Ova sadašnja važeća uredba zapravo razmatra cilj biomase, a ne cilj mortaliteta i ne postiže time dobre rezultate. Naime, procjena biomase se temelji na pogrešnoj definiciji biomase koja je takva da se uzimaju samo riječki e, sustavi u obzir bez učinka čovjeka. To nije lako procijeniti, ali nije niti nemoguće. Također, e, prijevoze rijegulja za e, potrebe obnova stokova još uvijek nije pouzdana mjera. Dakle, trebamo uspostavu kontinuiteta rijeka u skladu sa okvirnom direktivom o vodama. Mnoge rijeke u Europi nisu bez prekida kada je riječ o životu različitih vrsta i treba nam također i smanjenje mortaliteta uslijed ribolova, dakle i komercijalnog i rekreativnog ribolova. Trebamo također prestati sa obnovom stokova i uzvodno od hidroelektrana, jer jegulje ne mogu tako slobodno pobjeći u takvim slivovima. Dakle, treba nam doista poboljšanje mjera upravljanja kada je riječ o stokovima jegulja. Hvala, gospodine Hanel. Evo, da ću riječ kolegici Ani Perik koja je zatražila. Ani, hvala. Hvala. Ovo izvješće nije potpuno. E, to je zapravo skup studija koje su loše izrađene. Prebacivanje sokova jegulja je doista značajno u Nizozemskoj. Tu se ne govori o industrijskim aspektima. Nizozemska je jedna od zemalja koja zaštićuje ovakvu vrstu ribolova, recimo uh, ukidanjem uh, uvođenjem lovostaja i slično. I to se ne spominje u izvješćima kao niti druge mjere poduzete u zaštitu jegulje, dakle razne oblici financiranja, projekti. Mi e, nastojimo se pobrinuti da učinimo sektor ribarstva održivim. I to se ne spominje u ovom izvješću. Također, nešto što me još smeta u ovom izvješću jest i e, ne spominjanje socijalnih aspekata. Niti se ne spominju 50 milijuna eura, odnosno ovih 50 milijuna eura koji su navedeni kao ukupna vrijednost sektora je daleko premalo. Drugi stručnjaci iznose brojke koje su čak i deset puta veće. Vrijednost sektora bi mogla biti čak i milijardu eura. Zašto se ne spominju napori koje je Nizozemska uložila kako bi osigurala održivost te industrije? Ovdje stoji da se životni ciklus jegulje ne uklapa u mjere, ali to su mjere koje se odnose na akvakulturu. Postoji jedna međunarodna udruga koja daje certifikate I is bovendien de illegale handel en smokkel in glas. U studiji se također eh, ne spominju i neki drugi aspekti. Nedostaje također i procjena o rekreativnom ribarstvu koji je dosta razvijeno u Europi. Ribiči velike pridonose i obnovi stokova svojim ponašanjem, a to se ne cijeni u ovoj studiji koja je nepotpuna. Dakle, imam čitav niz pitanja na koja ovdje ne nalazimo odgovore. Hvala. Merci, Werner Kuhn. Hvala, Werner Kuhn. sa zdravstvenog e, stanovišta. Gospodin Han je govorio o gospodarskim čimbenicima koji se tiču razvoja e, stoka europske jegulje tijekom prethodnih 20 ili 30 godina. Ja sam to zbilja jako pomno slušao. Imamo isto tako na tržištu taj status plemenite vrste. Tu govorimo se, suočavamo se sa tim problemom obnove stokova. Dva aspekta ulaze tu u igru. Ako određeni problemi vezano uz migraciju staklene jegulje prema različitim staništima se uzimaju u obzir, onda možemo vidjeti da također to ograničava i industrializaciju načela E, ribolova imamo isto tako e, prelazeći te infrastrukture hidroelektrana i brane i tako dalje velik broj jegulja gubi život Naši planovi upravljanja stokovima jegulje vezano uz obnovu stokova, možda ti planovi nisu dovoljni. Znanstvene analize idu u dva smjera, dva moguća smjera. možemo s jedne strane staklene jegulje staviti direktno u njihovo stanište, ali onda tu e, stopa održivosti jako mala, no s druge strane imamo mogućnost i stavljanje u e, instalacije akvakulture do znači dužine 20 cm kako bismo onda e, pristupili obnovi stokova. Nemamo u ovom trenutku dovoljnih informacija u o tome koji su rezultati takvih postupaka unatrag 15 ili 20 godina i to posebno kad govorimo o e, srebrnoj jegulji. Koje su posljedice svih tih postupanja? Mogu reći da su tu u igri planovi upravljanja jeguljom i to različitim državama članicama. Ponekad to predstavlja i stotine milijuna eura ne ponekad sa velikim uspjehom. U tom smislu bismo trebali dobiti više detalja vezano uz same rezultate. Ono što je meni nedostajalo u znanstvenoj analizi je i nedostatak informacija o e, pritisku e, grabežljivaca na jegulje u njihovom vlastitom staništu koja je smrtnost jegulja vezano uz predatore Imali smo jednu konferenciju koja se bavila kormoranima i taj aspekt problema, znači grabežljivci, predatori, su isto bili uzeti u obzir. Pitanje je sljedeće. Ako analiziramo s jedne strane kormoran ili jegulju, s druge strane trebamo vidjeti što onda zapravo stavljamo u prvi e, plan i što je naš prioritet. Hvala. Ne znam što bih rekla. Pratimo sve ove razne planove upravljanja od 2007. godine, no oni nažalost još nisu polučili ozbiljne rezultate. Nije se, Bog zna što, učinilo. Nažalost. Imamo vrlo loše rezultate, a u međuvremenu smo izgubili više od 90% stokova. Što je doista ozbiljna pojava, tako da bismo jednako ozbiljno trebali razmotriti ovo pitanje. Tu govorimo o planovima upravljanja. i također o mjerama koje razne udruge i između ostaloga i udruge ribara dobrovoljno poduzimaju. No to su sve mjere koje nisu dale rezultata. Imamo tu i neažurirane procjene, ne raspolažemo najsvježijim podacima, nema mjera sljedivosti na međunarodnoj razini, Tako da ne možemo učinkovito spriječiti nelegalno ribarstvo. zapravo sam o tome upravo govorila i prije tri godine kada se razgovaralo o mogućem uvođenju zabrane. I to je bilo potpuno zanemareno. Mnogi, međutim, ulažu napore u poboljšanje situacije i ne želim ih e, razočarati, ali moram reći da prema nekim procjenama treba čekati čak i 15 godina kako bi se ponovno pokrenuo ciklus i kako bi jegulje ponovno okrenule iz Sargaškog mora. Dakle, 15 godina. No, bez obzira na to, mislim da ono što smo do sada poduzeli nije poslužilo ničemu izgubili smo 95% jegulja. Zato želim pitati stručnjake imamo li još uopće vremena učiniti nešto ili moramo li jednostavno sa tugom pribiti na znanje to da jednostavno jegulja više neće biti. Evo ja Želim samo jedno reći. E, planovi upravljanja su jedino učinkoviti koliko su dobro i provedeni i u mojoj zemlji uprava za hidroelektrane nije dovoljno učinkovito djelovala kada je riječ e, o sustavu prebacivanja. Imali smo na tisuće jegolja koje su prelazile kroz hidroelektrane i lokalne vlasti koje su nadležne za to ne postupaju i zbog toga e, treba pozvati na odgovornost zemlje članice i e, reći im da počnu provoditi planove upravljanja jer ćemo inače doista izgubiti jegulje. Osim toga, ribari su rado sudjelovali u upravljanju jer e, su smatrali da je u njihovom najboljem interesu obnoviti te stokove. Dakle, mora postojati ravnoteža interesa u zemljama članicama između vlasti i onih koji bi doista trebali upravljati ovim stokovima. To je sve što sam htjela reći. Znanost nam kaže da je situacija kritična, no ako ne budemo učinkovito provodili ove planove, neće doći do obnove i treba zato pozvati na odgovornost zemlje članice. Hvala u istinu, gospodin Hanel, gospođo Diaz, gospodin Döring, želite li odgovoriti na pitanje naših kolega? Da, odgovorit ću prvo kolegici iz Nizozemske. Da, mi smo uzeli u obzir obnovu stoka. Imamo na raspolaganju i e, odgovarajuće podatke i o rekreativnom ribolovu. Osim toga, e, niz godina zemlje članice nisu dostavljale veliki dio tih podataka. Neke zemlje članice možda se više zalažu za zaštitu jegulja, a neke druge manje. to možemo potvrditi. Recimo, zemlje poput Irske su bile vrlo aktivne na tom planu, a u drugim zemljama gdje imamo visoku stopu smrtnosti nije se ništa poduzelo i to je potkopalo naše planove upravljanja. Nije se provela niti procjena provedbe planova upravljanja, barem ne u dovoljnoj mjeri, niti se procjenila spremnost zemlje da da svoj doprinos zaštiti te vrste. Situacija je vrlo ozbiljna, kao što je rekla gospođa Rodost. Nije pomogla niti odluka da se uvede privremena zabrana o morskim vodama. Nije riječ samo o provedbi uredbe ili o tome da je ona možda nedostatna. Stvar je o tome da E, jednostavno odredbe nisu dale rezultata i nisu bile dovoljno učinkovite. Evo ja ću isto prići na njemački, dakle kada je riječ o prerađivačkoj industriji, Mislim da smo obradili i to. Iako smo se ograničili na četiri zemlje gdje imamo e, više sugovornika i gdje raspolažemo većom količinom podataka. Nismo obuhvatili nizozemsku, tamo imamo sugovornika, ali oni nisu specijalizirani za ribarstvo, nego se više bave e, hidroelektranama, dakle turbinama, branama i sličnim. Tako da smo e, dobili podatke o stanju stokova iz drugih zemalja i morali smo se na razne načine snalaziti. Imamo podatke o ribolovu u Njemačkoj. Također, e, mali ribari nisu obavezni dostavljati podatke, tako da i tu imamo nepoznanice. A kako bismo dali pravu procjenu učinka, morali bismo imati na raspolaganju više sredstava kako bismo prikupili za to potrebne podatke. Ovaj podatak koji sam spomenuo, 15 milijuna, je svakako vrlo konzervativan i vrlo nizak broj. Mogli bismo to povisiti čak i na više od 50 milijuna ako uzmemo u obzir i odrasle jedinke. Dakle, riječ je o različitim stupnjevima, o različitim razinama prerade. Postoje neki sektori u kojima nam je situacija dosta nepoznata naročito ovaj dio koji se tiče prerade i ne možemo dobiti ikakve podatke o dodatnoj vrijednosti, o proizvodnji vrijednosti i to je nedostatak koji primjećujemo također i u e, drugim dijelovima proizvodnog prsena u ribarstvu. Dakle, ovih 15 milijuna se odnosi samo na jedan vrlo ograničeni segment. Kada je riječ e, o e, sportskom ribolovu, treba naravno raspolagati odgovarajućom e, metodologijom. Možemo utjecati na ponašanje, navike, na potrošnju. I trebalo bi i tu provesti konkretne studije. Raspolažemo već nekim studijama koje daju procjene, ali one nisu dovoljne kako bi se procijenio gospodarski učinak sportskog ribolova. Jednostavno nam nedostaju temeljni podaci. Zapravo smo se dobrim dijelom temeljili na pretpostavkama, jer jednostavno nemamo dovoljno informacija. Eh, bueno, respecto, respecto a la efectividad del plan de gestión, tal vez hayamos dado un mensaje demasiado negativo. Evidentemente era necesario. Dakle, što se tiče djelotvornosti plana upravljanja, bilo je potrebno e, uspostaviti neku vrstu plana upravljanja. E, u Španjolskoj je to, na primjer, sada prvi puta da se taj problem smatra e, relevantnim. To je bilo od pomoći, ali to nije bilo dovoljno. Mislim da ta studija može pomoći da prepoznamo područja u kojima e, trebamo e, u okviru plana e, određena poboljšanja. Hvala, gospođo Dijez. Da li netko želi nešto dodati? Predsjedavajući, naravno da želim na to reagirati. Jako brine što Nizozemska nije bila uključena E, zadovoljan sam sa ovim posljednjim odgovorom koji je ovaj zadnji stručnjak dao e, jer e, ako postoje zemlje koje puno na tome rade, onda morate uključiti brojke iz tih zemalja. Dakle, moje konkretno pitanje glasi Htio bih nastavnu studiju u odnosu na sve zemlje koje puno rade na tom pitanju ne želimo e, e, da se e, izloži samo što je negativno. Htjela bih čuti što se bi o efskao. Hvala lijepa. Želim odgovoriti na to pitanje. želim odgovor na moje pitanje iz motrišta stručnjaka koliko nam još vremena ostalo. u ovom trenutku nije moguće predvidjeti koliko vremena imamo, e, kao što smo čuli od kolege, ne možemo procijeniti koji učinak će imati pojedine mjere na oporavak stokova. Problem je u tome što e, se jegulje razlikuje od drugih riba. Imate samo jednu populaciju jegulja. Da, populacija obuhvaća mnoga područja svijeta. Ne znamo što se događa u svakom od tih područja. Za neke znamo, za neke ne znamo. A ne znamo kojim intenzitetom se primjenjuju planovi upravljanja u različitim e, zemljama potrebna je organizirana akcija e, kako bi se prvo e, e, utvrdilo koje mjere su prikladne za povećanje mase koja se mlijesti i ono što nam treba je da se da više E, jegulja moraju dobiti priliku da se vrate u Sargaška more gdje se, e, gdje se vrši njihova reprodukcija. Ali s obzirom na složeni životni ciklus jegulja e, postoji rizik da bilo koja mjera neće biti dovoljna i ne znamo hoće li to uopće dovesti do nestanka jegulja kao kao vrste s obzirom na životni ciklus jegulje, mi ne možemo isključiti tu mogućnost da one izumru. Ali e, imamo e, nekoliko e, vrsta u Europi za koje nemamo takve, za koje imamo takav veliki nedostatak podataka. Još niko nije E, pronašao jegelju koja se reproducira u Sargaškom e, e, moru, pa znamo jako malo o njima. Moramo čekati brojke za ulov staklenastih jegulja da vidimo koje su to razine svake godine i da vidimo da li dolazi do poboljšanja nakon ovih mjera ili ne. Hvala, dragi kolege. Mislim e, da smo zbilja mogli imati pravu razmjenu mišljenja vezanu uz ovaj osjetljivi predmet. Želim e, zahvaliti našim govornicima, gospodin e, Hanel, doktor Hanel, gospođa Dias i isto tako doktor Döring, koji su bili naši govornici vezano uz ovaj predmet. Ja im na tome zahvaljujem. Evo, želim vam dobar tek i na, vidimo se ponovo ovdje u istoj dvorani poslijepodne u 14.30. Tada ćemo nastaviti s radom. Hvala.